a sve ovo usvojeno. Različiti odbori odlučili su otvoriti međuinstitucijske pregovore sukladno članku 69.4 poslovnika i e, pravila i informacije o tome nalaze na web stranicama plenarne sjednice i bit će to objavljeno u zapisniku. Sukladno članku 69.4 određen e, broj zastupnika može napismeno do sutra 1. ožujka u e, ponoć zatražiti da e, sto tih pregovora ne dođe. Ne bude li takvih zahtjeva, svi